Ruskoj federaciji postoji e, ogroman broj informacija koje su e, dokazano e, netočne. A sada gospođa Rurand, izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. I ja želim zahvaliti vijeću i komisiji na izjavama. I sada ću nastaviti na estonskom jeziku. E, e, dakle, dezinformacije, to nije nešto što bi nas trebalo iznenaditi. E, kakva god bila tema dezinformacija tijekom krize korona virusa, pak je dezinformacija došla na jednu novu i višu razinu. E, razlozi e, pojave e, virusa, liječenje. Čujte, nismo gotovi s tim. Ta pojava će trajati. Tako da trebamo početi djelovati zapravo nismo odlučni i ne djelujemo dovoljno brzo. Čak i danas čujemo te izjave E, gdje se šire informacije koje se uopće ne temelje na činjenicama. E, jasno je da trebamo uzeti ovakve pojave e, za ozbiljno i boriti se protiv dezinformacija u odnosu na koronavirus, baratiti pravim i točnim činjenicama mi nemamo iskustvo u borbi protiv dezinformacija. Međutim, moramo odlučiti odmah i sad. Potrebni su nam ljudi za to, potrebna su e, nam sredstva. Važno je da informacije dobijemo na svim europskim jezicima, a ne samo na nekoliko e, izabranih europskih jezika. Hvala. Molim vas da poštujete vrijeme koje e, vam je dodijeljeno za govor kako biste svi imali priliku e, izraziti se. Gospodin e, Hrothojs, ja doista pozdravljam ove korake koje je poduzela komisija. Međutim, mislim da moramo biti oprezni jer možemo još više toga učiniti i siguran sam da ćemo imati puno novih prijedloga. E, što se tiče e, borbe protiv e, dezinformacija, dokaz će biti u samom djelovanju. Evo, upravo ovaj tjedan smo imali distiliranje takvih dezinformacija od strane Rusije unutar same Europe. E, što bi se e, dogodilo ako bismo promijenili e, centar dezinformacija na sankcije ako bismo zamrzli sredstva ako bismo ograničili, time bismo stvarno e, smanjili mogućnost e, zlonamjernog djelovanja. Dakle, ja tako vidim budućnost, upravo tako vidim budućnost u e, ne tako što ćemo gledati simptome, već tako da ćemo se stvarno uhvatiti u koštac sa korijenom problema. Hvala. Gospodin Lakapel, izvolite imati riječ. Evropska unija e, stvarno nema problema da govori o dezinformacijama E, za vrijeme pandemije jer e, se upravo e, nalazi gospodin Macron koji je ekspert u dezinformaciji jer kada smo mi tražili da se zatvore granice još 24. siječnja njegova vlada je rekla pa čujte virus ne zna za granice. Kada smo tražili da se u Francuskoj nose maske on je odgovorio da maske ne služe ničema. prva e, narudžba maski e, je od strane francuske vlade e, provedena tek 5. ožujka. On je isto tako govorio u siječnju da zapravo ničemu ne služi masivno testiranje. Dakle, zašto? Zato što nisu imali dovoljno testova. Imali smo vrlo dramatične posljedice ovakvih laži. Laži koje su došle od gospodina Makrona. Dakle, nemojte molim vas govoriti sada o Um, moralu nemojte nadavati davati e, e, lekcije o moralitetu jer e, vaš primjer doista je tužan i loš primjer. Gospođa Višnjevska. Dezinformacije postoje već dugo vremena. Međutim, danas zbog novih tehnologija imamo nove metode širenja i e, zbog toga su dezinformacije postale još opasnije. Jučer je e, e, parlament odbacio jedan prijedlog Malo sam nervozna. Gaj Ferhofstadt. E, na taj način se želite boriti protiv dezinformacija na razini Europskog parlamenta jer jučer smo pročitali e, ovu izjavu i jasno je da možete širiti mržnju upravo u parlamentu. E, govorili smo o bijelim supremacistima u Polskoj koji e, marširaju masovno na 300 km od Auschwitza. Pa to je sam dokaz e, da je parlament zapravo e, izvor dezinformacija. Ja sam vrlo nervozna zbog toga, upravo zbog polske povijesti. Oprostite, nemamo puno vremena. Radi se o vrlo važnoj temi Gospođa Dinolfi, izvolite. Hvala. Da, maske su važne za e, bolesne osobe. One služe za zaštitu, služe za zaštitu drugih. Nema dokaza e, o e, prijenosu virusa E, nemamo e, prenosa virusa kod asimptomatičkih osoba i tako dalje. Puno, puno, puno takvih informacija. E, što je ovdje dezinformacija? Jer uvijek imamo isti izvor informacija, a to je svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, vjerovali smo toj instituciji, a ona svašta priča. kaže jedno, pa onda to opovrgne. Dakle, moramo e, stvarno razmisliti o e, službenim e, komunikacijama, jer ono što je bilo karakteristično za ovu krizu, to je da je da se pokušalo diabolizirati neke zemlje, a moja zemlja se vrlo hrabro borila s virusom među prvima. Važno je da imamo pristup informacijama, da imamo istovremeno slobodu E, izražavanja. Trebamo sve činiti kako bismo e, se borili protiv e, medijskog korištenja takve informacija. Gospodine Bonife izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci smo izloženi Um, kampanjama dezinformacija o pandemiji. Kolaju ražne dezinformacije i, lažne vijesti i pokušaju se stvoriti podjele u Europi i napokon smo imali jednu mogućnost da osnujemo poseban odbor za borbu protiv dezinformacija, e, za borbu protiv svih onih koji žele podijeliti e, Evropljane. Vidjeli smo tijekom proteklih e, mjeseca kako novinari istražuju tijekove novca i odakle potječu ove kampanje. Žao mi ali mi moramo e, zaštititi e, pravo na, na, na slobodu govora i, moramo zaštititi demokraciju koja je vrlo krhka. E, ispričavam se, e, previdjela sam gospodina Adamovića. Naravno, ja ću vam dati riječ. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolege, zahvalila bih se potpredsjednici Jurovi o informacijama što komisija poduzima sada. Dezinformacija u vezi pandemije predstavlja ozbiljnu prijetnju Europskoj uniji, jer vjerodostojne informacije mogu spasiti živote, a lažne informacije e, ubijaju ljude. Mi smo gledamo bespomoćno dok se potkopava demokracija e, snaga interneta omogućava širenje dezinformacija, brzo širenje dezinformacija koje se šire brzo od pandemije. Zloupotreba slobode govora kako bi se širile laži o pandemiji i to, to moramo zaustaviti. Sloboda se ne može koristiti kako bismo E, oduzimali drugima slobodu. Moramo biti otporniji, moramo naučiti ljude kako analizirati sadržaje, moramo osnažiti e, raznolikost, pluralnost medija i dostupnost svih neovisnim informacijama. Hvala vama, gospodin Durant, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, gospođo potpredsjednici. Znamo da je bolje e, čuti jednostavnu laž e, od koje se osjećate bolje nego komplicirana istina od koje e, vas je strah. I naravno društvene mreže omogućuju da se takve laži šire ili dezinformacije. E, dakle imate e, želju boriti se protiv toga. Gospođo Jurova, vi ste i sami rekli da ste došli, da ste došli iz svijeta gdje smo imali cenzuru i e, dezinformacije i gdje nije postojala sloboda istražavanja i ne želimo takav svijet. Međutim, Nemojmo biti naivni. Znamo e, da nas napadaju strane sile i znamo e, da e, se upravo ugrožavaju naše demokracije. Tako da trebamo paziti da ne padnemo u zamku cenzure, a istovremeno nemojmo u potpunosti slijepo vjerovati tržištu jer vidjeli smo da će Google nešto zabraniti, Twitter će dopustiti ali objasniti, a Facebook će e, u ime slobode izražavanja dati potpunu e, slobodu e, nekim informacijama. Ne možemo jednostavno vjerovati tržištu, trebamo ga urediti. Hvala što ste mi dali priliku obratiti vam se. Kolega Majer, za jednu minutu, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pa, važno je biti svjestan toga da nije sve skroz istinito, niti skroz e, neistinito. Citata Eugena Rota. Rekao bih par riječi sad o tome. Sad se radi o jednoj vladi jedne zemlje članice. Radi se o Austrijskoj saveznoj vladi i kancelar je na početku krize u govoru rekao da će uskoro svak znat svak nekoga koji je umrao od korone. To je vrlo čudna e, čudan komentar jednog kancelara koji na taj e, način širi strah u zemlji i ministar zdravlja je rekao ljudima da e, se za uskrs ne smiju naći s članovima obitelji mm, u njihovim domovima. To, je, to su dezinformacije. To su dezinformacije koje se širu u jednoj zemlji članci i molim vas da proučite to i istražite to. Hvala vam gospođo Kempa za jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Um, uvaženi zastupnici, dezinformacijske kampanje su ozbiljno opasno oružje u ovom asimetričnom ratu kojima se širi kaos i strah. Dezinformacije e, dopiru do ljudi zbog nedostatka transparentnosti e, moramo snažiti transparentne pluralne medije, moramo biti otvoreni, moramo provjeravati informacije, izvor informacija. To, širi se toliko laži i poluistina o Poljskoj i o Mađarskoj i, i i te laži nisu povučene, nego se šire i dalje i dalje i dalje. Znači, treba provjeriti činjenice. To je jako važno kako bi stali na kraj širenju laži. I zbog toga se ne smije ograničiti korištenje interneta. Hvala vam. Kolega Sarsa Selnios, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Jedna od e, posljedica digitalne revolucije je da mediji kao e, neovisan filter e, kvalitete informacija, da je ta uloga sada znatno ograničena. To stvara jedan vakum, vakum koji sad mi moramo ispuniti i moramo zato razmotriti pitanje odgovornosti platformi i korištenje instrumenata kako bismo se mogli boriti uspješno protiv lažnih vijesti. Provjeravanje činjenica igra tu važnu ulogu i moramo također razmotriti e, naše postupanje kao korisnici. Moramo naravno dovesti svoju kuću u red. Moramo ponuditi transparentne e, vijesti, informacije neki šire ekstravagantne izjave o, o, o terapeutskim učinku određenih kemikalija koje to uopće nemaju. Hvala vama, gospođa Baso, izvolite. Hvala. Pa smatram da ove kompanije baš nisu uvjerljive. Kažete da, e, da ne želite ograničiti slobodu govora, ali istovremeno i istovremeno nasjedate profesionalcima na području širenja informacija. Smatram da su specijalisti za širenje informacije u stvari propagandisti. Mi podržavamo stav talijanske vlade i zahtijevalo da se, sve da se poduzmu strože mjere protiv rasizma. Ministarstvo zdravstva se svakako borilo protiv lažnih vijesti, ali nisu, zato su pokušavali spriječiti ljudi, ljude da e, progovore istinu u stanju u zemlji. Lažne vijesti se trebaju, se protiv njih se trebamo boriti istinom, a ne cenzurom. Hvala vam. Kolegica Zovko, izvolite. Madam President. Gospođo predsjedavajuće, već četiri mjeseca e, se borimo protiv ove pandemije bez presedana zbog kojeg smo se morali prilagoditi okolnostima kao drugim okolnostima kao nikad do sad. I to je stavilo našu solidarnost na kušnju, ali ova pandemija nije jedna borba koju sad vodimo. E, Zapljusno nas je val dezinformacije o koronavirusu i pokušava da se prikazati kao neučinkovite e, i podijeljene ove dezinformacijske kampanje su jako raširene na Zapadnom Balkanu gdje se, gdje se time pokušava destabilizirati e, regija i učiniti ja, ljudi okrenu leđa Europske unije, a Europska unija je dala 3,3 milijarde eura Zapadnom Balkanu tijekom krize nezabilježena potpora, ali većina građana još uvijek vjeruje da su drugi dali više i moramo biti transparentni zato u našoj komunikaciji i zato je dobro što je osnovana radna skupina i sustav za provjeravanje ispravnosti informacija, ali mi moramo činiti još kao građani. E, predsjedavajuća prekida kolegicu gospođu Zovko. Sad nastavljamo s potpredsjednicom Jurovom. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, zahvalila bih vam se na ovoj interesantnoj raspravi. Ovo sigurno nije zadnja rasprava ovdje o moći interneta. E, internet je fantastičan alat ako želimo organizirati humanitarnu pomoć, na primjer, ali internet može također e, se također može iskoristiti e, za, širenje laži i, i dezinformacije. I to je vrlo ozbiljna tema. Tek smo ju načeli i ček, kana nas rad na Europskom planu za demokraciju e, u okviru kojeg ćemo razgovarati o tome kako zaštititi izbore od dezinformacija, kako zaustaviti privatizaciju javne rasprave. E, to su algoritmi koji se koriste kako bi se, na primjer, prodavala roba, ali kako bi se prodavali političari javnosti. E, tu je faktor laži u političkoj raspravi e, koji može prevagnuti ko će dobiti izbore. Znači da su ovo važna, ali istovremeno osjetljiva pitanja. E, radujem se toj diskusiji i suradnji s odborom koji ste osnovali i sigurna sam da ćemo do kraja godine e, vidjeti kako ispunjavamo zadaće iz priopćenja o kojemu danas govorimo. Tu ima popis stvari koje trebamo napraviti i također kako ćemo pronaći dobro zajedničko rješenje na ove probleme koje sam ranije spomenula. Hvala Hvala vama, gospođo potpredsjednice. E, gospodin Borel, visoki predstavnik, izvolite. E, hvala vama na ovoj raspravi koja je bila vrlo zanimljiva E, koja još nije završena. Čuli smo mnogo interesantnih priloga i i rekao bih nešto izvore. Ima dezinformacija. Neko je spomenuo Adama i Evu, ne znam je li to začetak dezinformacija e, kad su zagrizli jabuku. Kad, Eva, možda je Eva bila žrtva dezinformacije. Informacije su kamen temeljac demokracije. Naš demokratski sustav funkcionira na osnovi informacija koje dobivaju građani e, kako bi građani mogli kako bi se građani mogli opredijeliti za razne opcije moraju im biti dostupne E, pouzdane informacije što zahtjeva slobodu medija, pluralizam e, i slobodu informacija. Ako neko dobije netočne informacije, jednostavno ne mogu napraviti e, dobar izbor. Zamislite si avion u kojemu navigacijski sustav ne radi moramo smatrati informacije javnim dobrom. E, istinite informacije moraju biti lako dostupne građanima i također moraju moći provjeriti informacije kako bi vidjeli je li im neko laže. Mm, bez obzira na to što su rekli političari u Austriji, E, ili što je rekao austrijski pisac, ja ne vjerujem da su sve e, informacije djelomično istinite, djelomično neistinite. Ne, pa ne, 5 plus 5 e, je jednako 10, to je to postotno istinito. No, no, neko može imati svoje mišljenje, isto biti za ili protiv nečega ili protiv neke ideologije. Da, to je točno, inače ne bi bilo političke rasprave, ali nečije mišljenje i nečije gledanje na stvari je jedna stvar, a, činjenice su nešto drugo. Mi, mi svakako ovdje ne želimo osnovati ministarstvo istine. E, e kolegica imao takvo ministarstvo u, u sustavu kojem je odrastala kao i ja u, svojoj zemlji. Mi ne želimo međutim osnovati ministarstvo istine koje mi želimo da se građanima pruži mogućnost e, da razlikuju istinite informacije od neistinitih informacija. Ako im se ne da ta mogućnost, e, potkopali bismo našu demokraciju moramo podržavati sve demokratske snage kako bismo zaštitili demokratski sustav. Hvala vama. E, gospođa Brnjac, e, državna tajnica za vijeće. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, naše predsjedništvo prioritira ovo pitanje. Moramo zaštititi građane od dezinformacija i uz to poštivati temeljna prava, sloboda govora, medija i udruživanja to je ključno kako bi naše društvo bilo otporno i uspješno se nosilo sa pandemijom COVID-19. Mi ćemo raditi preko granica i kako bismo razmjenjivali najbolje prakse i želimo surađivati s vama, s komisijom i s Europskom službom za vanjsko djelovanje kako bismo stali na kraj ovim kampanjama dezinformacija Evropski plan za demokraciju ili akta digitalne usluge će e, nam dati nove instrumente kako bismo mogli učiniti više da riješimo ovaj problem. Hvala vam. Puno vama hvala. Time je završena rasprava o toj točki dnevnog reda i sad prelazimo na zajedničku raspravu o izvješću Rivičijuca o istočnom partnerstvu i o izvješću gospodina Picule o sigurnosnoj policiji Zapadnom Balkanu u oči sastanka na vrhu 2020. i podsjetilo da nećemo koristiti plave kartice u ovoj raspravi, da se nećete moći spontano javiti za riječ. Prvo ću dati riječ gospodinu Austrijeviću. Izvolite. Uh, Želio bih se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su konstruktivno doprinijeli ovom izvješću. Radi se o bližoj suradnji između Europske unije i šest partnerskih zemalja. Važno je da Europska unija podrži svoje najbliže susjedstvo. Kako bismo bili predvodnici, moramo biti predani ovom zadatku i zato moramo donijeti i odaslati jasnu poruku našim partnerima da su da mi priznajemo njihove evropske težnje i aspiracije i da možemo postići napredak ako surađujemo. Radi se samo je samo pitanje vremena. Moto za sljedeće desetljeće europskog partnerstva bi trebalo biti, bi, trebalo biti više za više i to bi trebalo voditi do postupne integracije. Gospodžo predsjedavajuće, žao mi je što gospodin Borel nastup napušta dvoranu, no obratit ću se povjereniku Varheju. Onda na političkom području naši partneri trebaju našu podršku kako bismo, kako bi osnažili vladavinu prava i kako bi stali na kraj korupciji. Moramo im postupno otvoriti pristup e, jedinstvenom tržištu, uspostavljanjem zajedničkog e, ekonomskog područja. Sigurnost e, je nedjeljiva. Ne, ne možemo ju gledati kroz prizmu istočne ili zapadne dimenzije. Postoji samo jedna dimenzija, europska dimenzija. Gospođo predsjedavajuća, istočno partnerstvo i inicijativa, ta inicijativa je svakako bila uspješna i je uspješna i bit će uspješna dok god budemo surađivali i dok god se budemo vodili dijalogom i partnerstvom. Gospodine povjerniče Varheji, kao što znate, danas smo dobili vijesti iz Bjelorusije E, čelnik e, kršćansko-demokratske stranke si prerezao vene zbog e, nepravde koji je izložen i tražim od vas da, da da jasno reagirate na to. Hvala. Es folgt in der Aussprache Herr Berichterstatter Pikula. Gospodin Picula, izvjestitelj zvoj. Thank you, Madam Chair. Hvala predsjednice dragi kolege, povjereniče. Drago mi što raspravljamo ovdje o budućnosti Europske unije i želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na suradnji i na našim zajedničkim naporima. Glavni cilj jeste da pružimo jaku podršku Europskog parlamenta za nastavak postupka proširenja, e, jer je to jedna od najvažnijih i najuspješnijih politika. Dakle, proširenje je od najvećeg značaja za e, vrijednosti Europske unije, dakle jačanje mira, prosperitet, e, jamstvo prosperiteta i vladavine prava. Dakle, ovo izvješće naglašava ono što se često zaboravlja, a to je merit monitorni sustav eh, na kojem se temelji proširenje na Zapadni Balkan i to je od ključnog značaja i za gospodarstvo i za sigurnost Europske unije, a i u interesu je od država koje traže punopravno članstvo. Po prvi put nakon pristupa Hrvatske 2013. godine politika proširenja ponovno je na dnevnom redu političke agende i institucija. Mi podržavamo novu metodologiju eh, i početak pregovora sa eh, Sjevernom Makedonijom i Albanijom na samitu u Zagrebu. Sada trebamo provesti mjere E, konkretne stvari i započeti pristupne prigovore. Htjeli bismo e, brži ritam zaključivanja poglavlja za one zemlje koje već zaključ, pregovaraju i imati bolji nadzor e, napretka. Podrazumijeva se da ambiciozna politika proširenja zahtjeva adekvatan proračun. Proračunska sredstva stroga moramo imati zadovoljavajuća proračunska sredstva za politiku proširenja. Što se tiče uloge parlamenta u suradnji, Europski parlament posvećen je jačanju rada sa Zapadnim Balkanom u postupku e, pristupa Europskoj uniji. Za kraj proširenje je od ključnog značaja za vjerodostojnost Europske unije i njen utjecaj u regiji i on krajnje Možemo biti samo uspješni globalno ako smo vjerodostojni u svom iminentnom susjedstvu. Hvala. Herzlichen Dank und es schließt sich an für im Namen der Kommission Herr Kommissar Sada povjerenik Varelji. Pa sada povjerenik madam president honourable members for our geopolitical commission Puna suradnja s našim susjedstvom je ključni prioritet. To nisu samo riječi, to treba pretvoriti u riječi. Započnimo sa sad i Balkanom, dakle sa Zapadnim eh, Balkanom u srcu Europe, u našem prvom izravnom susjedstvu. U veljači smo predložili revidiranu metodologiju proširenja. Cilj je bio da ovo e, postupak proširenja bude vjerodostojniji, dinamičniji i da slijedi e, dakle jasne političke e, upustva. Dakle, u trećem mjesecu započeli, vijeće je odobrilo početak pregovora sa Zapadnom Makedonijom i Albanijom i drago mi je što ove odluke što su ove odluke potvrđene od strane Europskog vijeća u četvrtom mjesecu Komisija je stavila na raspolaganje paket od 3,3 milijarde eura zajedno sa Europskom bankom za ulaganje i razvoj. Dakle, to je u smislu odgovora na izbijanje pandemije COVID-19. I to je inicijativa koja je u normalnim okolnostima rezervirana i namijenjena samo našim, e, našim punopravnim članovima. U petom mjesecu imali smo summit u Zagrebu gdje su europske države članice ne samo ponovile našu jaku solidarnost sa zemljama regije, već su ponovili i europske perspektive e, regije i je jasnu poruku e, E, jače suradnje. Imamo dakle od komisije plan ulaganja kako bi se poboljšalo i ubrzalo reforme i kako bi se kašnjenje regije počelo nadoknađivati. Ovog tjedna komisija je predložila prijedlog nacrta dokumenta za Albaniju i Sjevernu Makedoniju i istovremeno ažurirane podatke o, o ostvarenom napretku i imamo uskoro uh, međuvladnu konferenciju. Proširenje je utemljeno na zaslugama i napredak eh, ostvaren na put prema Europskoj uniji je nešto što ovisi o reformama. Dakle, treba dodatno raditi na vladavini prava, borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Ostvarene su važne poruke na reformama i brže e, se napreduje, e, kao što je to e, i naglašeno u napređenoj metodologiji. Komisija će analizirati ostvaren napredak u godišnjem paketu koji će biti predstavljen na jesen. na jesen ćemo imati isto tako i gospodarski plan, plan ulaganja za Zapadni Balkan kako bi se dugotrajno podržalo, podržao porava gospodarstva i privelo, dovelo regiju bliže razini Europske unije. Taj plan će pokrivati brojna od područja, kao što vidite u izvješću, dakle tu se radi o konektivnosti aktivnosti, osobito u prometu i energetici, zelena tranzicija i digitalna transformacija. Ovaj plan treba zajamčiti rast i razvoj regije. Isto tako u našem zajedničkom planu zajedničkog oporavka pandemije ćemo to obuhvatiti. Dopustite sada da se osvrnem na istočno susjedstvo. Dopustite zahvalim ovom domu na vašem cjelokupnom, vašoj cjelokupnoj podršci vizije budućnosti istočnog partnerstva i to smo u zajedničkoj komunikaciji usvojenom u ožujku e, jasno pokazali. Dakle, naša posvećenost istočnom partnerstvu i budućnosti naglašen je prošlog tjedna na konferenciji prošlog tjedna, e, konferenciji ministra vanjskih poslova zajedno sa našim partnerima i uvjeren sam da će to biti potvrđeno e, krajem, krajem poslijepodneva sa, u strane čelnika regije Naši Naš cilj da imamo ambiciozno, fleksibilno i inkluzivno, dakle sveobuhvatno partnerstvo koje će i dalje pružati konkretne rezultate. U tom kontekstu s ponosom mogu reći da Europska unija ispunjava odnosno daje na raspolaganje dva, skoro 2,5 milijarde e, eura u smislu pomoći borbi protiv covid -a. Dakle, tu imamo e, zajm, bespovratna sredstva, zatim povoljne zajmove kako bi se riješila e, najžurnija pitanja. Ovaj paket e, omogućuje također da se očuvaju radna mjesta u okviru gospodarskog oporavka regije, tako se stavlja na raspolaganje svjež novac e, gospodarstvu svjež i malim srednjim poduzećima. Ovo je pokazalo koliko je važan otpornost sustava i to je nešto što će biti u srcu e, napredovanja istočnog partnerstva. Dakle, komunikacija iz Ožujka jasno ukazuje na ambicioznu viziju budućeg suradnje i oko pet ključnih e, ciljeva. Kao prvo, idenje u smjeru otpornog gospodarstva. Drugo, e, podržavanje odgovornih institucija, vladavine prava i sigurnosti. Treće, podrška zelenoj transformaciji i rad na e, klimatskoj otpornosti. Četvrto, podrška digitalne transformacije i peto, e, suradnja na razvoju otpornost, otporne pravedne i inkluzivne, inkluzivnog društva. Sada ćemo raditi na pretvaranju tih političkih ciljeva u stvarnost zajedno sa državama članicama, partnerskim zemljama i drugima. Radit ćemo na ostvarenju toga svega i kak, imamo e, sastanak na vrhu 2021. za proširenje. Dakle, računamo na s vašom podrškom u narednim godinama. A za kraj želim se obratiti izvjestitelju Austrovićiju su, dakle, e, pogledat ću, pozabavit ću se time što spomenuli, to je za mene novost, nisam bio svjestan toga i naravno e, javno ćemo se objavi, obratiti po tom pitanju. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine povjereniče. Rasprava time završena. E, glasovanje o izvješću istreviću će biti sutra. Glasovanje o Piculinom izvješću će glasovanje o amandmanima će biti danas, a konačno glasovanje sutra. Sastanak se zaključuje u 11.45 i u 2.15 se ponovo nastavlja sa objavom rezultata glasovanja. Doviđenja. Bon to je ono